više ljudi koji rade u sektoru e, kulture e, nego u telekomu i automobilskoj industriji. Dakle, ono o čemu govorimo uz ovu direktivu e, tiče se kulturne raznolikosti i pluralizma. Direktiva stvara uravnotežen pravni okvir koji primorava velike platforme da poštuju autore i novinare i istovremeno jamči korisnicima pravnu sigurnost koja nije do sada postojala jamči se pravo na podjelu i omogućuje pravo na pristup sviju i svima na znanje i štiti ih. Ovdje se radi o zaštiti sadržaja a, koje treba zaštiti, a ne zaštita krađe. I to jest upravo dakle, ta zaštita sadržaja i znanja ciljove direktive. Hvala gospodin Šoltek, imate riječ jedan minut. Ova verzija direktive i dalje će omogućiti cenzuru na razini koju nismo imali niti u komunističkim zemljama. Pogledajmo malo što u samom tekstu piše i šta to znači. Dakle, nema svrhe pokušavati uvjeriti zastupnike ovdje. Oni su već eh, zauzeli svoje stave, svoje mišljenje. Tako da se obraćam sad evropljanima. Dragi europljani, ako ne želite ostati bez ostatka svoje slobode, onda prinudite vlade svojih zemalja da izađu iz Europske unije. Neka vam Brexit bude primjer. Izađimo iz ovog birokratskog čudovišta, to jest Europske unije. Stvorimo pravu uniju Europe, Euro uniju nacija, inovativnu uniju. Ono što vas... Jer ovakva unija vas priječava da glasate protiv ovoga. E, imate plavi karton, da li ćete odgovoriti na pitanje gospodina Zdrojevskog? Pristajete li odgovoriti na pitanje gospodina Zdrojevskog? Da, pristajem. Hvala. A, rekli ste da ste protiv ove direktive. Da li to znači da ste protiv e, naknade e, kreativnog rada, no ne mislite li da ste i na čelu pol exita, dakle exita Poljske, koja želi napustiti Europsku uniju, zar ne? Gospodine, prije nego što odgovoriti imamo još jedan plavi karton, tako da ćemo ispojiti. Evo, gospodin Kavada ima riječ. Biću jako kratak predsjedavajuća. Zamolit ću kolegu koji je jako uvjerljiv e, glede te ideje da treba izaći iz Europske unije. Dakle, hoću ga pitati zašto on istrajava u tome da dolazi ovdje i zasjeda u ovoj vječnici kad mu to nanosi toliko e, zla. Gospodine, molim vas, uključite mikrofon. Your microphone, please press the microphone. Tak, ja tutaj publicznie w tym parlamencie jakiś miesiąc temu ogłosiłem. Da, ja dolazim ovdje parlament, možda je prošlo mjesec dana da sam zadnji put glasao, no nema veze. Ja se zalažem za to da Poljska napusti Europsku uniju. Također se zalažem i za to da druge zemlje napuste Europsku uniju, i da osnuju novu Europsku uniju koja neće biti birokratsko čudovište poput ove u kojoj jesmo. Ja sam glasao za to. Dakle, ja sam javno glasao, da. E, I u Poljskoj zalažem se za to da, se, da, se, da Poljska napusti Europsku uniju. A što se tiče ovog parlamenta, kada sam E, moj stav je da ako Europska unija se ne promijeni, treba je napustiti, ali ono što se nedavno dogodilo i što se događa s ovom direktivom i što se događa s drugim zakonodavnim mjerama koje su nedavno usvojene, to jednostavno znači da se time ne može promijeniti moje mišljenje. Mi jednostavno trebamo izaći iz Unije i reformirati je, jer ovakva kakva jest, ona je pravo čudovište. Hvala vam, odgovorili ste na jedno pitanje, ali imali smo, imali, dobili ste dva pitanja, nemamo vremena više. Sada gospodin Salin ima riječ. Jedan minut. Hvala predsjedajuća. Kao prvo želim zahvaliti kolegi Akselu Fosu koji je bavio odličan posao do ovog trenutka. Mislim da se on može smatrati jednom od najvažnijih bitaka u cijelom ovom sazivu. Europa jest stvaralaštvo rad i umjetnost. Zašto je ova borba toliko važna? Zato jer brani tu Europu koju europejci vole. Brani sve ovo što sam spomenuo. Kolege koji se toliko agresivno bune protiv ove direktive, molim da obrate pažnju. Ukoliko će platforme od reklama htjeti dakle e, zarađivati milijarde i milijarde dolara, isto tako moraju priznati vrijednost rada onih koji im to uopće omogućuju. Možemo se onda boriti između ostalog da na Google nema reklame. To bi ovu cijelu raspravu učinilo demokratskijom i bilo bi više ravnoteže. E, gospođa Reda je govorila dakle, o tome kako danas postoje mladi ljudi, mladi novinari koji su odlični, koji se plaćaju dakle, 3 eura e, po članku. Upravo zbog toga što nemamo demokraciju koja poštuje stvari, e, poput kreativnosti i stvaralaštva, a onda moramo bar zaštiti autorska prava. Gospodin Gramatikakis, imate jedan minut. Hvala. Borba za intelektualno vlasništvo započela kao tehnička mjera, no ovdje se radi u biti o bitki za dušu Europe, za njene vrijednosti i njenu kulturu i sporazum pokazuje da će autori preživjeti u digitalnom dobu. To pokazuje još važniju stvar u biti, a to je da Europska unija raspolaže hrabrošću da se uhvati u koštac s velikim konglomeratima i da je koji imaju sposobnost e, na kriv put navoditi građane. E, impresivno što ljudi ne razumiju to. Dakle, imali smo više godina rada, duge pregovore, tri komisije, pet glasanja na plenarno i sada je pred nama najbolji mogući rezultat. Jako je znakovito što direktivu podržavaju sva službena tijela, predstavnika, autora, umjetnika. Ja pozivam sve kolege koji su za otvoreno otvoren, slobodan i pravedan internet da podrže ishod ovog trijaloga. Ovo je dobro za budućnost Europe, dragi kolege. Ovo je dobro i za budućnost i u nas i za našu Europu. Hvala. Hvala, gospodin Sulik, imate jednu minutu. Najviše hvala. Trenutna direktiva o autorskim pravima koju će izmijeniti ovaj prijedlog i u biti članci 11 i 13 imaju određena ograničenja na njih, pogotovo za Wikipediju. Ako pogledamo što nam donosi članak 11, dakle, to znači da će sve biti počinjeno direktivi i svaki mali citat će biti uključen, dakle to ne znači ne znamo što, koja je točna definicija. Tu su i obveze e, svih za sve internetske platforme da provjere da li je sadržaj ukraden. Dakle, to je isto kao da natjerat nekoga tko vodi parking, e, odnos, odnosno da li da ga učinite odgovornim za to ako neko dođe parkirati se s ukradnim automobilom. Dakle, Evo, ja sam doista iznenađen što komisija ignorira e, stav javnosti. Ja sam podržao amandmane za brisanje članaka 11. i 13. Hvala. Gospodin Bogović, imate jedan minut. Hvala. Treba imati pravo da se slobodno izražavamo na internetu, ali uz to pravo ide i pravo i na zaštitu, zaštitu kulturnog sadržaja i zaštita kulturnog sadržaja i neovisno novinarstvo su stvarno temelje našeg društva. I ove rasprave pokazuju da su te dvije vrste prava suprotne jedno drugom, ali to nije točno. Axel Voss je uložio ogroman napor i obavio odličan posao u ove dvije pol godine. Mi smo se prvenstveno bavili najvećim platformama koje stvaraju najveću dobit na internetu, a koje ne dijele svoj dobit sa autorima. Ukoliko želimo imati neovisno novinarstvo, kulturu i umjetnost koji će biti neovisni, moramo usvojiti ovu direktivu. E sad, ona neće riješiti sve probleme koje možemo imati s, najvećim internetskim poduzećima, no u svakom slučaju ja ću se zalagati za kulturu, za stvaralački rad i podržati ovaj dokument jer se radi o jako važnom dokumentu. Hvala. Gospodin Blanko Lopez, izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjednice. Nitko ne tvrdi da se prestaje sa slobodom na internetu, no internet ne može biti teritorij bez zakona. Neće biti sadržaja za iskoristiti ako nema stvaralačkog rada, a neće biti stvaralačkog rada ako nema pravedne naknade. Dakle, ova direktiva bavi s time da ispravi uspostavi valjanu ravnotežu i učvrsti položaj autora tako što će napraviti ravnotežu u lancu vrijednosti i kao što što evo na ljevici se neki kažu da se zalaže za zaštitu autora, ne raspodjelu e, bogatstava. Pa ja to ne mogu razumjeti. Nitko ne želi ograničiti slobodu izražavanja. Nitko ne dovodi u pitanje i veze ne, ovaj prijedlog biti je na razini 21. stoljeća jača jednu stvar, a to je sloboda izražavanja, sloboda stvaralaškog rada i pravedna naknada za obavljeni rad. Hvala. Gospodine Blanko Lopez, dobili ste dva pitanja putem plave kartona. Da li ćete odgovoriti na pitanja? Molim gospodu Rubig i Matejasa, gospođu Matejas da postave pitanja svaki u 30 sekundi. Hvala. Evo, htio bih vas zamoliti da mi odgovorite na sljedeće. Je li istina da nekomercijalni e, korisnici će biti oslobođeni e, naknada u slučaju downloadiranja? Gospodin Matijas, izvolite. Zar nema Da li kolega može objasniti koji dio ove direktive kaže da će autori imati pravednu naknadu? Možete nam reći gdje se to nalazi u direktivi jednostavno? Hvala. Mi uspostavljamo ravnotežu u lancu vrijednosti i to se radi tako što će ove velike platforme trebati dati doprinos pravednom naknadom autora. Dakle, oni time plaćaju vrijednost autorskih rada i ovdje neće biti izrabljivanje i zato sam to ponavljao. I nije mi jasno zašto određeni glasovi na ljevici rade u koristi nekolicine, a na štetu svih e, autora e, u EU. Gospodine, ne znam, nisam siguran da li ste odgovorili na pitanje gospodina Rubiga, gospodine Blanko Lobez. Gospodin Rubig je postavio pitanje, hoćete li odgovoriti na to pitanje? Sjećate li se pitanja? Možda, gospodine Rubik, možete postaviti ponovo pitanje. Da li je zapiti gospodina Blanka Lopeza, je li istina da će ovo jamstvo omogućiti to da se obični građani više neće moći tužiti dakle e, zbog povrede autorskih prava, već da će odgovornost za to u kaznenom ili e, prekršenom smislu morati preuzeti platforme. Ne, ne vjerujem da je tome tako. We move Prelazimo na sljedećeg govornika, jedan minut, gospodin Fisa Sajela. Hvala considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a, los intereses de todas Mislim da je ovo ravnotežen tekst eh, koji uzima u obzir interese svih strana, no treba reći da je šteta što nisu konkretne stvari spomenute za organizatore sportskih događanja, što je u izvornom 12. članku bilo usvojeno, no bilo je više sa više od 400 glasova za u ovom domu Sad imamo pravilo prema kojem države članice mogu zaštiti sportska događanja, ali komisija je u biti odlučila usvojiti opću izjavu o tom pitanju. No, jako je važno zaštititi sve organizatore sportskih događanja. To je barem jednako važno kao i zaštita prava autora no ja ću glasiti ipak za ovaj tekst jer mislim da je važno da zaštitimo za, autorsku industriju. Hvala gospođo Regner, jedan minut. Hvala. Rasprava pokazuje koliko je živahan naš parlamentarizam. Ne slažemo se po svim pitanjima, ali danas bar nikom nije dosadno. E, Autorska prava u svakom slučaju to je suvremeno pitanje zbog toga jer najviše pogođeni bivaju upravo oni umjetnici i e, stvaratelji koji ne zarađuju mnogo, koji nisu pisci bestsellera i slično. Upravo zbog toga moramo iznaći dobra rješenja kako ti ljudi ne bi više toliko prekarno živjeli. Internet ne kanimo e, razoriti, međutim moramo ga prilagoditi u smislu autorskih prava. Što se tiče dakle koncerna moramo dakle riješiti također situaciju da s jedne strane bude slobode mišljenja, slobode i izražavanja, ali isto tako i da postoji jamstvo za prava umjetnika. Pitanje eventualnih upload filtera treba riješiti, međutim isto tako na sveobuhvatan način kako ne bi došlo do cenzure na internetu. Jer je zapravo uvijek bio cilj zaštititi kreativce oni imaju pravo na zaštitu. Isto tako imaju pravo na to da ih se plati na pošten i razmjeran način. Mislim da trebamo postupiti u skladu s onim što smo već sami odlučili eh, na relevantnom odboru. Hvala, prelazimo slobodno javljanje za riječ. Prva na jedan minut eh, riječ ima gospođa Šojdrova. Hvala. Dame i gospodo, dopustite najprije zahvalim gospodinu Aksel Vosu, izvjestitelju, na savjesno obavljenom radu i hrabrosti. Jer doista morali smo suočiti sa jako e, organiziranom kampanjom protiv. Ja ću glasati za ovaj tekst jer mislim da je ostvarena dobra ravnoteža između interesa internetskih platformi te nakladnika, autora i nas korisnika interneta. Netrgovinske platforme nekomercijalne platforme poput Wikipedije i drugih, e, njihova zaštita je usvojena. Dakle, članak 13. bio je važna tema i to je postao simbol e, pokreta za protiv slob e, cenzure, no kritike članka 13. nisu ponudile nikakvu konstruktivnu E, konstruktivno rješenje, jer kako na drugi način e, zajamčiti naknadu autora i spriječiti da budu opljačkani svojih e, autorskih radova. Tu se ne radi samo o autorima, već i o nama potrošačima, korisnicima, dakle zato ću glasati za. Imamo, imamo pitanje od gospođe Konečne, inače ne uzimamo u slobodnom javljanju za riječ plavu kartu, ali gospođo Konečna, izvolite postaviti pitanje. No, najprije recite gospođo Konečna, hoćete li govoriti na pitanje? Da. Hvala. Evo ja samo želim pitati gospođu Šojdrovu da li govori, šta, šta, kada govori o kampanji protiv, što misli o tome da su neki e, češki nakladnici upućivali prijetnje i rekli autorima da oni koji će glasati za e, ovaj tekst da će biti izloženi konsekvencama. Dakle, kad govorite o kampanji protiv, što mislite o takvoj kampanji? Dakle, ovo je samo podkusurivanje, ništa više. U biti mi imamo samo različite stavove. Dopustite da kažem da mislim da je važno biti otvoren, transparentan i donijeti demokratske odluke. Ukoliko dopustite da vas netko ucjenjuje, to je vaš problem, ali ja to ne dopuštam. Kampanja je kampanja, ljudi iznose svoje stavove, kažu što misle, a naš je posao naći pravedno rješenje koje će biti zadovoljavajuće za autore, aut, korisnike platforme. Dakle, mi se ne smijemo podlog, počiniti takvim stvarima. Hvala, gospodine Aguilar, izvolite imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Nakon skoro dvije godine rada, bilo bi razumno e, doći do zaključka koji bi bio e, fair, proporcionalan i uravnotežen. Ali zaista ovaj parlament mora štititi temeljna prava i pravo slobode izražavanja je veoma važna sloboda stvaranja eh, književnih, znanstvenih, tehničkih radova. To je temeljno pravo, barem u Španjolskoj. Europska unija štiti najranjivije. U ovom slučaju su najranjiviji umjetnici i stvaraoci. I zapravo eh, velike kompanije eh, uzimaju naše podatke, uništavaju našu privatnost, i imaju te e, kampanje e, trolanja i žele prisiliti parlament i zastupnike da e, donesu određenu odluku. I mi moramo štititi slobodu izražavanja, no moramo također zaštititi i pojedinačne stvaraoce i tim to ćemo učiniti ovom direktivom. Gospodin Marinho Pinto. Hvala. E, predsjednice, kolege, mogu shvatiti Google, Apple, Facebook i Amazon. Svađam koji je njihov stav. E, to su američke platforme koje se protive ovoj direktivi jer ona ugrožava njihove enormne profite. Profite koje oni zarađuju u Europi. Kako to oni čine na taj način? da nude besplatan sadržaj, no to je sadržaj koji stvaraju urednici, novinari pisci. Jasno mi je da je e, gospođa Reda protiv ove direktive jer ona je za legalizaciju piratstva, zato i jeste članica piratske e, stranke koji su protiv autorskih prava. Također shvaćam zašto se ekstremna desnica protivi protiv toga, zato što su oni uopće protiv Europske unije. No ono što ne razumijem je da imamo zastupnike u ovom domu koji u svojim zemljama eh, brane europsku kulturu, a onda dođu ovdje i onda su protiv ove direktive. Eh, gospodin Lopez. Hvala. Vidimo tu zapravo borbu divova koja nema nikakve veze sa zaštitom eh, prava stvaralaca i korisnika. Radi se o distribuciji, odnosno raspodjeli profita e, koja potiče od objavljivanja sadržaja bez isplate naknade stvaraocima i to je zaista bi bilo velika prijetnja. E, sloboda stvaralaca, e, kulture, tiska bi bila ovime ugrožena. S druge strane vidimo monopol i merkantilizaciju kulture Ovaj prijedlog jamči e, fer naknadu autorima, stvaraocima i za njihov doprinos diversifikaciji kulture i demokraciji i slobodi objavljivanja radova bez ikakvih filtera. E, od velikih platformi očekujemo zapravo da oni e, preraspodijele svoje ogromne profite. Gospodin Kunan. Gospođa Virkunen. Gospođo predsjednice, ova direktiva o autorskom pravu nije savršena, no na rezultat pet godina pregovora i kompromisa. Zahvaljujem e, Akselu Vosu na onome što je učinio e, u ovakvoj situaciji gdje je toliko sukoba. Važno je da zajamčimo prava onih koji stvaraju radove, Ehm, zamolit ću vas da ponovno e, počnete, zato što je bilo nekih tehničkih problema. Gospođo predsjednice, ova direktiva o autorskim pravima nije savršena. E, rijetko su naši zakonski akti savršeni, no to je rezultat pet godina rada i kompromisa i zahvaljujem se Akselu Vosu i svima drugima koji su sudjelovali u tom radu. na svemu što su učinili. Moramo osigurati prava e, građana i u digitalnom dobu. I ovo je jedno dobro načelo. U digitalnom svijetu je važno e, shvatiti da e, ova direktiva ne krši slobodu i izražavanja. Ona ne postavlja filtere, ništa ne blokira. To samo znači da one internetske platforme koje se E, zasnivaju na tome da komercijalno promiču e, dijela zaštićena autorskim pravima, da, dakle da to e, na njih utječe. Treba će nekakvu dozvolu za to i to je dobro načelo. Hvala, gospođo Gebhardt. Hvala, gospođo predsjedajuća. Dva razloga zašto ne smijemo dopustiti da prođe direktiva. Kao prvo, upstartovi nisu izuzeti i nakon tri e, godine morat će preuzeti filtere od velikih poduzeća. I to je fantastičan model za velika američka poduzeća, ali možda nije baš idealno za nas. I nije zato ni predviđena ta direktiva. Ta direktiva bi trebala služiti time da se na pravi način dakle, plate autori i vlasnici autorskih prava. To je bio cilj. To se do velike mjere razvodni u uvodnim izjavama, a to nije ono što želimo. Želimo konkretna, snažna prava za kreativce, a tu nema tog jamstva. Dakle, samo oni koji rade za konkretne nakladnike jesu doista zaštićeni, a, a drugi koji su slobodnjaci uopće ne uživaju nikakvu zaštitu. A to je u potpunosti pogrešno. I eto, gospođa Kosta, posljednja E, u ovom spontanom javljanju za riječ. Kosta, imate riječ. Hvala. Mi u Europi moramo biti ambiciozni dakle, s ovom e, direktivom. Moramo cijelom svijetu objasniti dakle, da nitko ne smije biti u poziciji i da poništava ili gazi prava drugih, da ignorira kompetenciju i profesionalnost Nitko si ne može dopustiti isto tako da difamira predstavnike europskih građana. Znamo da svi oni, dakle, ti milijarderi pokušavaju zaštiti vlaste financijske interese. Znamo kako rade, dakle, velike platforme s reklamama konkretno i da ne plaćaju autorska prava e, stvarateljima i autorima i e, novinarima. Zapravo se ponavlja situacija Nisam vas e, prekidala, nego samo sam htjela reći da e, morate usporiti jer vas prevoditelji ne mogu stići. Imate još 15 sekundi. Ako želite tih 15 sekundi iskoristiti, ali prepuštam to vama. E, mikrofon vam je isključen pa vas ne čujem. Dakle, 15 sekundi. I molim vas da kratko da govorite sporo. Radi se o borbi za civilizaciju, za kulturnu raznolikost, za kreativnost, za pluralizam u novinarstvu, kvalitetno novinarstvo. Radi se o milionima radnih mjesta u umjetnostima i o tome da preživi slobodno novinarstvo. pitanje je pristupa i sličnih aspekata. Gospodine Fri, javili ste se. Tu je sad došlo do zbrke jer niste bili na mom popisu, no daću vam riječ i dati ću riječ gospodinu iz SID-a. Gospođo Ward, nažalost, e, mislim da zaista ne mogu vam dati riječ. Moram provjeriti sa službama da vidim imamo li, možemo li malo produljiti raspravu o ovoj temi. U redu, gospodin Fri, izvolite. Jedna minuta i molim vas jedna minuta. Hvala. Moramo imati na umu zašto je uopće predložena ova direktova. Ne zato što je ljudima teško pristupati kulturi online. Ne, imamo internetske stranice gdje se gdje zaista ljudi mogu očekivati da će im se fair platiti ono što su oni stvorili i ti sajtovi e, su e, raspoloživi i pirati i e, svi ti legalni sadržaji su već sada sankcionirani zato što time se ostvaruje profit na uštrb tuđeg rada. No, moramo razmišljati o tome što ako više nećemo moći koristiti neki tekst ili neku sliku ako netko e, nudi svoj rad e, ne može živjeti od njega ako ne dobije e, fer naknadu. U tom slučaju je teško autorima teško preživjeti. I mislim da su tu zapravo izmanipulirani građani Europske unije. Hvala. Ovo je vrlo važno. Moramo imati pravila gdje god imamo različite stavove kada dođe do raz, razdora u našoj, našim klubovima, moramo štititi e, slobodu izražavanja, ali moramo također e, omogućiti e, da autori naplate svoj rad. Želimo zaštititi kreativne industrije, ne možemo živjeti bez kulture, a ljudi koji stvaraju kulturu očekuju naplatu. Ovi članci o kojima se govori nisu idealni, o tome smo već razgovarali, no ove članke trebamo usvojiti kako bismo osigurali to da ipak se krene naprijed i da možda kasnije poboljšamo direktivu, no ako ne učinimo ništa to ne znači da digitalno tržište ili e, imaoci prava će imati, imati biti na koristi. Ovi članci su već e, izmijenjeni i dopunjeni, e, no eto, Vidim da će se ipak neki ljudi uzrujati ako ne dam e, riječ svima, pa izvolite. Mnogo hvala, ovo je već treći put da pričamo ovdje o, ovom, e, ovoj temi. Treba nam veća ravnoteža u smislu s jedne strane, dakle, slobode interneta, s druge strane prava koja valja ostvariti. Direktiva je u tom smislu nužna kako bismo osigurali sve ono što je potrebno, dakle, u digitalnom svijetu. Radi se o čitavom nizu aspekata koji su ovdje važni. Znamo da se mnogi građani dakle protiv ovome što stoji u ovom tekstu jer se na taj način e, ponovio neke stvari iz zakona koji datira još od 2000. godinu kad je internet bio nešto sasvim drugo. Radi se o virtualnom svijetu koji nema granica i svaki naš položaj da ga ograničimo je u tom smislu osuđen na propast. Treba zaštititi slobodu interneta s jedne strane, međutim isto tako i istaknuti odgovornost e, velikih platformi za sve što je javno. Hvala. Garcia. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Evo, pri samom smo kraju ove rasprave i moram reći da je ovo zaista veoma kontroverzna rasprava. Ne zato što imamo različita mišljenja, jer to je jako dobro, to je zdravo, to je ono što inače vidimo. No, vrlo je zanimljiva jedna stvar. Radi se o tome da trebamo regulirati digitalno tržište, no ljudi vrlo strastveno raspravljaju o tome i cijela stvar je postala vrlo kontroverzna i to mi je dosta šokantno zato što je očito da na jedinstvenom digitalnom tržištu dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja i zapravo se tu pokušava regulirati autorsko pravo i mislim da smo e, postigli ravnotežu. Pitan se zašto smo protiv regulacije. Reguliranje nije isto što je prohibicija. Radi se naprosto o tome da se primjenjuju određeni standardi kako bi svi koji e, posluju na tom tržištu, e, financijski i drugi igrači, znali po kojim pravilima se igra. Tako da potičem sve da glasaju za ovu direktivu. Hvala. Gospođo Ward. E, ja sam glasnogovornica laborističke stranke za kulturu u EU i dugo sam radila u kulturnom sektoru i zalažem se posebno za mala i srednja poduzeća u digitalnoj sferi. Ovo je najveća reforma autorskih prava u EU u 15 godina i ona će ograničiti prava tehnoloških giganata što se tiče širenja kulturnih sadržaja, vijesti i tako dalje i osigurat će fer naknadu kreativnim radnicima za njihov rad. Jer sada imamo nefer situaciju, te znači da pjesmu treba netko streamati 50 milijuna puta na YouTube-u i tek onda autor može računati na prosječnu plaću u Ujedinjenoj Kraljevini. Svi e, kreativni umjetnici, filmaši, pisci i tako dalje žele fair naknadu za svoj rad jer to podržava kreativnost i potiče ulaganje u kreativni sektor. Zahvaljujem UK e, Music, UK Directors i e, Hvala gospođo Ward. Morat ćemo se ovdje prekinuti. A sada e, dajemo riječ potpredsjedniku komisije, e, povjereniku Ansipu, e, da nam odgovori na ovo što je rečeno. Hvala uvažena gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem uvaženim zastupnicima Europskom parlamentu na ovoj raspravi. Mnogi govornici su govorili o upload filterima, no e, još jednom naglašavam, upload filteri se ne spominju u tekstu direktive. Ali kao što svi znamo, njih već e, koriste velike platforme. Ako sada ne izglasamo ovu direktivu, upload filteri neće biti uklonjeni. Direktiva će upravo suprotno dati našim građanima pravo da e, se spriječi e, ponovno aplodiranje, da se uklone e, sad, odnosno onemogućit će da se to učini da se ukloni taj sadržaj i da se onemogući ponovno aplaudiranje. To je puno bolja situacija nego što imamo sada. Zapravo se radi o poruci Europe svojim kreativcima. Stalo nam je do vas i štitimo vas kako biste nastavili e, sa svojim e, velikim doprinosom našoj kulturi. Kultura je ono na čemu se temelje europska društva. Ona je izvor naše inspiracije i konačni, e, oni koji će konačno izvući koristi iz ove direktive su građani Europske unije. Moderni pravni okvir za autorska prava će e, olakšati njihov e, pristup umjetnosti, političkom novinarstvu i kulturi u Europske unije. Također ćemo se moći nositi sa važnim pravnim izazovima koje pred nas postavlja digitalni okoliš. Jasno nam je da postoje različiti glasovi, različita mišljenja. To je i uobičajeno e, jer radi se o veoma važnoj e, raspravi. Slušali smo e, stavove i poštujemo sve iznesene stavove. No, mi vjerujemo da ovaj tekst koji je rezultat trijaloga jest dobro uravnotežen i da se njime ispunjava naš cilj, a to je modernizacija autorskih prava u Europi moramo e, zaista e, postići da autorska prava u Europskoj uniji budu bolje prilagođena potrebama digitalnog tržišta. E, hvala svima. Hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i svim zastupnicima. Hvala gospodine dopredsjedniče Anstip. Dobro jutro svima ću preuzeti predsjedanje i sada riječ e, vraćam gospodinu Akselu Fosu, izvjestitelju. Hvala. Čuli smo raspravu i mnogo puta smo čuli. Isto da je na neki način ono što se izgubilo jest sami razmjeri ove rasprave. Nećete biti cenzure u ovoj reformi. I neće ni na koji način e, uskratiti slobodu mišljenja stvari pravne sigurnosti, da se unutar pravnog okvira dakle, mogu zaštiti intelektualna prava autora pojedinih tijela i da se omogući još slobodnije korištenje interneta svim građanima. Google, Facebook koriste dezinformacije, a s druge strane dakle, koriste, upotrebljaju mnogo novaca kako bi doznali koje je javno mnjenje, dakle što misle, naročito mladi, kako bi ih mogli do veće mjere instrumentalizirati. Upravo zbog toga danas se radi i o sljedećem. Radi se o našem parlamentu, o demokraciji koju možemo provesti naročito naspram ovih snažnih možnih platformi. Radi se o pravnoj državi, radi se o zaštiti temeljnih prava, o tome se radi, o vlasništvu, o pravu na e, duhovno vlasništvo i radi se između ostalog i o fer plaćama autorima dijela. Ono do čega nam je stalo je da spasimo europsku kulturnu baštinu i da ju ne prepustimo e, izrabljivanju e, velikih monopolista na internetu. Moramo zaštititi europske kreativce, njima ta zaštita hitno treba. Upravo zbog toga sve vas molim da podržite današnji prijedlog za jednu reformu koja će imati pravu ravnotežu. Hvala. Hvala, gospodine Fos. Ovime zatvaram raspravu, a glasovanje će se održati danas. Iduća točka dnevnog reda. Gospodin Kocolino jest izvjestitelj Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond. Na početku ću odmah gospodinu Kocolinu i izvjestitelju predati riječ. Izvolite. Hvala. Dakle, danas i sutra imamo dakle glasovanje. Imamo pred sobom jedan dobar tekst koji ćemo staviti sljedećem sazivu koji je rezultat trijaloga s komisijom i Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond su glavni instrumenti za javne investicije u Europi u razdoblju između 21. i 27. i to bez obzira na proračunske rezove eh, koje je formulirala komisija a koji su nama kao parlamentu i dalje neprihvatljivi. Zbog toga se ne radi o luksuzu, a isto tako ne radi se ni o neodgovornom trošenju javnih resursa. Regionalna politika omogućava otvaranje radnih mjesta, isto tako konkurentnost među poduzećima, ekonomski rad, održivi razvoj, poboljšanje kvalitete života građana u svim regijama, u svim gradovima Europske unije. Radi se o instrumentu kod suštinske važnosti za borbu protiv nejednakosti, teritorijalnih i socijalnih. Tako se može opremiti da nitko ne zaostane. Ni jedna osoba, e, ni u, u, kojem kraju, koliko god bio on periferan. Vidjeli smo Grčku, Portugal, Irsku, Italiju, nakon e, potresa koju su slijedili proteklih godina. Moramo zajamčiti dakle sigurnost naših krajeva, krenuši dakle od one fantastične baštine, a to su kulturna dobra. Bez obzira na deset e, godina mjere štednja, gdje su najviše propatile dakle razvojne politike i velike investicije na razini naših zemalja članica, tu je došlo do velikih rezova, upravo u tom kontekstu regionalna politika ima sve veću i veću važnost jer bez nje zemlje članice, članice kasne u razvojnom aspektu i isto tako došlo je do prepolovljavanja javnih investicija. Ovo je dakle nova uredba. Imamo pet prioriteta kao prvo. E, razvoj koji će biti inovativan, inteligentan i inkluzivan. Europa koja će biti zelenija, nisko ugljičnija i u stanju suočiti se s izazovom energetske tranzicije. Europa koja će biti bolje međusobno povezana, mobilnost, samih ljudi. Europa koja će biti socijalnija, i inkluzivnija i temeljit će se dakle na socijalnim pravilima diljem Europe. Radi se o novom paktu između Europe i njenih građana. Europe koja će biti dakle bliža građanima, koja će raditi na određenom razvoju, koji će integrati neurbane krajeve putem lokalnih inicijativa. Evo, o tom se krugu tema radi e, u dakle, novoj uredbi što se tiče Fonda za regionalni razvoj i kohezijski fond. Isto tako imamo dakle akcent na temama koje predviđaju bar 30% resursa za svaku regiju u odnosu dakle na ono što se tiče um, izazova koja okoliš i okolišna pitanja. Trebaju nam dakle politike koje će više pažnje obratiti lokalnom razvoju. Minimum 10% financiranja za urbane krajeve, dakle za velike gradove i isto tako jedna potpuna novost 5% ići će malim zajednicama u uh, udaljenim krajevima, primjerice u planinskim krajevima, zatim mogućnost da se financiraju uh, programi za jačanje E, javnih uprava. Kroz CPR smo dobili dakle važne instrumente i za strateške investicije putem strukturnih e, fondova. Jednom riječju mislim da smo obavili veliki posao i hvala svim kolegama koji su na ovaj ili na onaj način doprinjali ovim važnim rezultatima. A sada je na nama, na raspravi, na glasovanju u ovom e, časnom domu i naravno sudešnje glasovanje. Postoje još neka pitanja, naročito što se tiče okoliša. Radi se o konkretnim interesima e, života naših građana. Raspravit ćemo i to. Međutim, apeliram na vas, neka nam glasovanje sutra bude kompaktno u odnosu dakle na ovaj prijedlog. Zbog toga što imamo ovdje nešto inovativno što će još do veće mjere potaknuti rast i razvoj. Hvala. Hvala. E, Povjerenica Vjera Jurova, izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedajući. E, sutra ćemo glasovati i to će biti još je i jedan veliki korak u e, period nakon 2020. To se dakle tiče kao što vidimo Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda. To su glavni investicijski instrumenti istraživanja i inovacije, klimatske promjene i socijalna infrastruktura. U ime Europske komisije želim pohvaliti gospodina Kocolina, izvjestitelja, a i druge člane Europskog parlamenta u regiji odbori i u drugim odborima zbog učinkovitosti i kvalitete posla koji su obavili u tako kratkom razdoblju. Jedino što žalimo jest da su izbori u svibnju već toliko blizu. Dakle, obavljen je velik posao, međutim sam timing prvog čitanja neće ostaviti vremena da trijalog krene još tijekom ovog e, saziva parlamenta. Gledamo dakle izvješće regija. E, komisija podržava dakle ovaj da se politika ukorijeni čim više u konkretnu stvarnost svakog pojedinog teritorija, svake pojedine regije, kako nitko od njih ne bi zaostao. S jedne strane, dakle, dijelimo te ciljeve, međutim, ne slažemo se uvijek koji su najbolji načini i metode da se ti ciljevi postignu. Podlačim u tom kontekstu dva pitanja. Tematska koncentracija i e, razmjeri potpore. Konkretno, koncentracija resursa na ograničenom broju prioriteta, dakle tematska koncentracija, tako sam to opisala, to je ključno načelo. Kao prvo, učinkovitost investicija, kako se fondovi ne bi previše, dakle, široko dijelili. Upravo zbog toga moramo biti ambiciozni u tematske koncentracije moramo investicije usmjerivati prema zajedničkim ciljevima. Dakle, pametnija Europa koja će istom biti i zelenija. A na nacionalnoj razini. To ne znači veća centralizacija. Baš naprotiv, veća će biti fleksibilnost u e, uspostavljanju pragova na regionalnoj razini za tematsku koncentraciju kako bi regije mogle kompenzirati čitav niz stvari. Isto tako važno je uvezati partnere na sve razini slijedom e, dijaloga ispunjenog povjerenjem. Na taj način lako ćemo postići ciljeve. A što se tiče samih ciljeva, komisija predlaže da vizija bude jasna. Treba nam široki e, ciljevi za konkretne politike, pametnija, zelenija i socijalna Europa koja će biti bolje povezana. Konkretni ciljevi na druge razini ukoliko e, želite. Tu nakana nije zapravo da damo iscrpan popis svega što se može poduzeti, već da se ukaže što je zapravo ovdje svrha. Ovo je korak, još jedan korak dalje, prema jednom pristupu koji, koji bi bio temeljen na željenim rezultatima. Nažalost, nismo se uspjeli sporazumjeti po upravo ovom pitanju definiranje sadržaja konkretnih ciljeva, na način na koji to prože parlament, poglavito u odnosu na širokopojasni internet, internet urbanu mobilnost, e, turizam, prirodne resurse i sport, doista bi imao široke ramifikacije. To bi došlo do razvodnjenja tematske koncentracije i ne bi došlo do integracije po teritorijalnim kriterijima Isto tako komisija je priložila da se tu izuzme nekoliko područja u smislu financiranja. Ukoliko nije dovoljna europska dodana vrijednost, primjerice ulaganje u odlagalište smeća, ili dakle da se izuzme ono što bi nas zapravo blokiralo na dulje vrijeme i ne bismo mogli zbog toga dogovarati dalje zajedničke međunarodne ciljeve, konkretne investicije na području fosilnih goriva. Mi smo isto tako e, uvjereni da bi amandmani parlamenta mogli smanjiti učinkovitost investicije i na kraju naglašavamo odredbe koje se tiču pakta o stabilnosti i rastu. Ne smiju se provoditi putem e, sektorskog zakonodavstva. Mi predlažemo da e, uredba o zajedničkim odredbama mora e, dakle i dalje biti temeljena na načelu makroekonomske kondicionalnosti. Veselim se e, plodnoj raspravi. Hvala. Hvala, gospođo Pirenice. Dame i gospodo, imamo dakle odbor za proračun, proračunski nadzor, Envi, Tran, Agri i Kult. Njihovi su predstavnici nas tu. Da, krenemo konkretno s odborom za proračun, gospodin Jan Obricht. Hvala, gospodine predsjedeći. Gospođo Perinice, iznijeli ste neke kritike koje smo popratili s velikim zanimanjem. One se tiču amandmana parlamenta. Doista je zanimljivo na taj način otvoriti raspravu. Čini se da će ovo doista i biti bez zanimljive rasprave da kažem, mi smo e, podržali komisiju kad se radilo o procedure, kako bi bilo manje ciljeva i kako bi se bilo transparentnije u smislu načina na koji se odnosi na urbane jedinice. Međutim, parlament isto tako odstupao od toga što je komisija u nekim aspektima. U odnosu na konkretne pojedine ciljeve. Ne radi se o manje učinkovitosti, već se radi o većoj koheziji Parlament dakle malo drukčije svača što to znači i izuzeti određene skupine od e, investicija i u smislu tematskih platformi. No, što se tiče Europskog fonda za regionalni razvoj, smatramo da je prilog dobar za financijske aspekte, ali parlament smatra da i, su i dalje potrebne promjene. Hvala. Što se tiče nazor za proračun, gospodin e, Direk izvolite. Hvala, hvala predsjedniče, hvala i, i, i izvjestitelju. E, Europski fond za regionalni razvoj će i dalje ostati jedan od najvažnijih instrumenata u sljedećem VFO-u 25% proračuna. Dakle, naš će odbor u svakom slučaju nastaviti pratiti kako se stvar razvije, kako se troši novac. Učinkovito, nadamo se. Međutim, isto tako jasno nam je da se radi o fondu koji ima veliku važnost i šire. Stoga bismo pozdravili većinu prijedloga izvjestitelja, za razliku od možda komisije. Znači to emisija da se nešto da ruralnim krajevima po prvi put, kao što znamo. U prošlosti je došlo do toga da su se oni osjećali izuzetima, dakle iz kohezijskog fonda, na ovaj ili na onaj način. Konkretno, Velos, dakle, neće biti u mogućnosti koristiti to, a mi smo doista bili veliki nekontribuenti, a sada nećemo, dakle, u budućnosti imati više nikakve koristi od toga. Dakle, samo želim reći, Europski fond za regionalni razvoj jest e, važan izvor financiranja čak i ukoliko je Ujedinjeno se dakle izađe iz Europe, nadam se da neće, želim da se borba u interesu ovog fonda nastavi i u budućnosti. Hvala, a sada odbor za okoliš izvolite gospođo Konečna. Dobro jutro i hvala. Gospodin predsjedniče, gospođo povjerenice, govorim u ime vlastitog odbora. slažemo se da nam trebaju daljnji resursi za modernizaciju infrastrukture u siromašnim e, zemljama. Imamo ciljeve tu po pitanju zaštite okoliša, ciljeve u prometu i u, glede otpada. Upravo su ovi resursi ključni za mnoge zemlje. U nekim slučajevima radi se i, i do 50% javnih investicija, javnih ulaganja i bez tih fondova te se zemlje neće moći modernizirati. Razočarana sam regiji nije, dakle, ispoštovao odluku Envija da ciljeve za održivi razvoj i mobilnosti preseli iz 3 u 2, iz 3 u 2. Moramo smanjiti emisije u sektoru prometa i to najhitnije moguće. Upravo zbog toga a trebaju nam resursi da bismo tu dakle potaknuli rast e, broja emisijskih vozila isto tako razni tipovi zagađenja svjetlo buka mnogo je posla pred nama hvala u ime odbora za e, za promet i izvolite gospođo Bonfoy. Hvala dragi kolege. Ovo je od ključnog značaja za naše teritorije, za financiranje milijuna projekta e, moramo pojačati ulogu regija u upravljanju i dati manevarski prostor mjesnim i lokalnim e, tijelima uprave. To je od ključnog značaja. Kao izvjestiteljica za odbor za transport htjela sam se osvrnuti na izvornu ideju i na e, komisije koja je za cilj imala isključiti iz polja infrastrukturu u zračnim lukama i kupovinu vlakova. Imamo ovdje tri stupa, gospodarski razvoj, e, socijalnu koheziju i održivi razvoj. E, treba dopustiti regijama da financiraju transportne infrastrukture sukladno s poštovanjem okoliša. A kada govorimo o zračnim lukama koje su bile predmetom velikih rasprava u ovom domu, pozivam vas samo na zdrav razum. Moja politička obitelj uložila je amandmane kako bi se omogućilo ulaganje u stare zračne luke pod strogim uvjetima da daju doprinos poboljšanju utjecaja na okoliš. Što je konkretna mjera za zaštitu protiv klimatskih promjena? Molim vas da se držimo dodijeljenog vremena. Evo, već smo već kasnimo 10 minuta, a u 12.30 moramo preći na glasanje. Sada u ime odbora za poljoprivredu gospodin Nikolson. Da li je gospodin Nikolson tu? pan Ne vidim gospodina Nikolsona, tako da u ime odbora Kult gospodin Zdrojevski ima riječ. Najviše hvala predsjedatelju. Najprije vas želim podsjetiti nešto. Dopustite da se vratimo na početak ovog saziva. Kohezijska politika tada je bila nenužno kritizirana, ali su velike sumnje bile izrečene glede učinkovitosti ciljeva. Mogu vam reći da kada sam bio ministrom za kulturu, u Poljskoj smo uspjeli puno toga ostvariti zahvaljujući europskim fondovima i ostvarili smo jako pozitivne rezultate. Ljudi su bili zavidni na sve to što smo ostvarili. A danas kohezijska politika nije samo dobro utemeljena, već mislim da je da se nju cijeni još više nego ranije. I želim zahvaliti gospodinu Olbrichtu i gospođi Hübner što su glasali za kohezijsku politiku, što se bore za nju. Dakle, trebamo jačati, ne samo braniti, već jačati koheziju. Sada moramo e, imati jasne ciljeve, moramo e, biti svjesni kritike i unaprijediti pravila, ali sve u svemu mislim da imamo dobar dokument. Najljepša hvala. A sada prelazimo na doprinose u ime klubova zastupnika. Prvi je gospodin eh, Valser Karstasiso. Najljepša hvala predsjedatelju. Sutra ćemo glasati u prvom čitanju stavog doma o Federu i eh, Europskom za regionalni razvoj. Mislim da je rad eh, ovog eh, parlamenta omogućio da se eh, poboljša rad i doprinos komisije. Feder i Kohezijski fond trebaju financirati borbu protiv prirodnih katastrofa poput požara i drugih. No, kada dođe do katastrofe ne smijemo previše kasniti i biti bez resursa. Sada smo uspjeli zadovoljiti zahtjeve perifernih i najudaljenijih regija i početi se baviti pitanjima raseljavanja koji su ključnog značaja. E, usporavanje ruralnog egzozusa je isto tako važna tema i to se, ta se bitka vodi u malim zajednicama. Zato smo se fokusirali na e, FEDER kako bi on dao svoj doprinos i pomogao regijama koje su ugrožene. Borba protiv e, odlaska stanovništva je jako vitalno pitanje. Trebamo ponovno naseljavati sela i trebamo djelovati na zelenom gospodarstvu, socijalnoj ekonomiji, izaći zime u kojoj smo zaglibili i ući u demokratsko Roljeća a to se može napraviti tako što će se ujediniti resursi i tako zajamčiti da oni koji žele izgraditi projekt mm, u ruralnoj sredini da to mogu raditi treba olakšati ulaganja pomoći digitalizaciji u potpunosti sam uvjeren da ako budemo ulagali danas u, digital, u ruralnu Europu, sutra ćemo imati puno razloga za veselje jer možemo biti e, ponosni što ćemo dati svoj doprinos e, održanju sustava blagostanja e, i pomoći obiteljima gdje god da se one nalaze. Hvala. Najljepša hvala. Vidim da imamo zanimljivu raspravu i da je vječnica dobro popunjena. U ime sida gospodin Bostinar ima riječ. Hvala vam predsjedatelju povjerenice. Želim pohvaliti gospodina Kocelina na izvrsnoj suradnji i radu na njegovu izvješću. U svojstvu bivšeg izvjestitelja za kohezijski fond